Dragi kolega, nastavljamo sa zasjedanjem. Sada imamo izjavu Vijeća komisije o vanjskim ulaganjima u strateške sektore. Odmah ću predati riječ gospođi Dali u ime Vijeća. Hvala lijepo. Moj uvodni govor će biti vrlo kratak s obzirom da je predmet stranih investicija u strateške sektore, nešto o čemu se još na vijeću nije raspravljalo. Prema tome, nema ni još pozicije